legislativnim poreznim dosjejima. U toj pozadini u ime Svena Gigolda prezentiram izvješće o programu Fiscalis koji pokazuje da zemlje članice mogu nadići nacionalni egoizam na korist svojih građana. Program Fiscalis priča o uspjehu koja pokazuje pozitivne rezultate koje proizlaze iz suradnje između nacionalnih poreznih tijela. Od njegovog začetka program Fiscalis E, jačao je suradnju između poreznih tijela i vlasti u Europskoj uniji. Pomogao je nacionalnim poreznim vlastima da ispune svoj ključni zadatak, a to je prikupljanje poreza. Stoga smo sretni što je nacrt izvješća dobio e, široku potporu raznih političkih klubova i drago nam je što većina ovog doma priznaje nužnost e, intenzivne porezne suradnje i jačanje porezne i transparentnosti i transparentnosti ovog programa. Sutra je samo jedan amandman na glasanju i molim ovom prilikom vašu potporu za ovaj amandman. Instrument prekograničnih zajedničkih audita je posljednji instrument i najnoviji instrument e, za suradnju poreznih vlasti između zemalja članica. Zajedničke revizije posebno su korisne e, kod e, E, pitanja o otuđenju rezidentnosti, e, premještanja poslovnog nastana i agresivnog poreznog planiranja. Zato molim da se priključite zajedničkom SED zelenom e, amandmanu gdje bi se zajedničke revizije mogle financirati iz programa Fiskalis. Uvjereni smo da će to omogućiti fer oporezivanje na korist svih građana. Zahvaljujem. A sada u ime komisije riječ ima povjerenik Oettinger. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, uvaženi zastupnici, ja danas zastupam gospodina Moskovisija koji je morao na službeni put u Atenu sa grčkom vladom. Dopustite gospođo Scott Kato, da vas zamolim da pozdravite gospodina Gigolda i da mu prenesete našu zahvalu na odlično odrađenom poslu. Kao i prije, porezna, nacionalne porezne vlasti i Europska unija E, nemaju uvijek dovoljno kapaciteta i ponekad nije dostatna suradnja između država članica. Dakle, tu suradnju treba poboljšati. To vrijedi za Europsku uniju, odnosno unutar Europske unije, ali to vrijedi i za odnose sa trećim zemljama. Zbog toga nismo ponekad dovoljno učinkoviti. Zato moramo iznaći odgovore na pitanje kako ćemo spriječiti poreznu porezne utaje, izbjegavanje plaćanje poreza, dakle kako ćemo dalje suzbijati takve pojave i kako ćemo odgovoriti na izazove digitalizacije i izazove novih poslovnih modela, odnosno kako ćemo osmisliti nove poslovne modele. A istovremeno ne smijemo dodatno opteretiti građane i poduzeća. Svi ti čimbenici stavljaju pred nas nove zadatke i također stavljaju pred porezne vlasti nove zadatke. Dakle, porezne vlasti je njihov, njihov glavni zadatak je ubiranje poreza jer e, tako e, se puni i proračun Europske unije. I stoga treba nastaviti s ovim programom fiskali sa ciljem da se porezna politika i da se porezne vlasti mjerama operativne suradnje podupru. Vrlo važan potpore, dio potpore su i, i te IT sustavi kada je riječ o razmjeni informacija među državama članicama, ali i među poduzećima. Potrebno je stvoriti jedan okvir mjera koje podupiru konkurentnost Unije i koji štite gospodarske interese Unije. A ovaj novi program fiskalis je također predviđen i u proračunskom okviru za razdoblje nakon 2020. To treba pridonijeti suzbijanju poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza i na taj način želimo stvoriti i ojačati poreznu pravičnost. Osim toga, još jedan cilj koji slijedimo je da olakšamo rad poreznih uprava i tu Fiskalis daje na raspolaganje praktične instrumente koji dovode do bolje usluge, smanjuju administrativno opterećenje kako će fiskali to postići, ja ću navesti četiri najvažnije komponente. Dakle, daljnja suradnja između poreznih vlasti, zatim optimiranje razmjene iskustava i najboljih praksi, Zatim potrebno je uvesti inovacije i iznaći odgovore na nove izazove te koristiti mogućnosti novih tehnologija poput blockchaina. Zatim treće, optimalna koordinacija u okviru programa i novi IT sustavi i platforme te konačno ulaganja u osoblje koje radi u poreznim tijelima. Sve te mjere su od vrlo velike važnosti i trebaju pridonijeti tome da se najbolje pripremimo za nove porezne mjere. Fiskalis nije novi program. Taj program je u prošlosti već iznjedrio vrlo velika postignuća, poboljšanja, stvorio je dodanu vrijednost u državama članicama i države članice doista cijene taj program zajedničke revizije, projektne skupine, skupine stručnjaka sve to se financira iz ovog programa. Za idućih sedam godina mi predlažemo iznos od 270 milijardi eura kako bi pomoću tih sredstava se mogli što bolje boriti protiv utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Sve u svemu smatramo da modernizirani program Fiskalis služi interesima Europske unije i njezinim građanima. Jako nam je drago da i u parlamentu kao i na vijeću da je gospodin Gigol svojim temeljitim radom postigao napredak po pitanju ovog dosija. Puno hvala na tome. Mi ćemo se i dalje konstruktivno baviti ovim pitanjem, raspravljati o njemu i kao što je rekla povjerenica na početku zašto ne koristimo članak 116. To je Europska komisija jučer predložila kako bi se većinsko načelo koristilo i u poreznim pitanjima. Tada treba reći da je naš cilj uvijek iznaći ono što može dobiti većinu na vijeću i nakon e, temeljitih razmatranja sa gospodinom Moskovisijem došli smo do zaključka da bi članak 116. E, bio e, neprikladan za iznalaženje većine na vijeću i u razgovoru sa gospodinom Gigoldom i drugim zastupnicima ovog doma mi ćemo dalje raspravljati o ovome pitanju kako ćemo najbolje postupiti. Puno hvala. Hvala. A sada u ime odbora za proračun na dvije minute ima riječ gospodin Dos Santos. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo dopustite da se zahvalim izvjestitelju. Želim vam čestitati na odrađenom poslu e, i odbor Buđi je doista cijenio vaš rad E, zatim želim reći povjereniku Oettingeru da smo do sada doista dobro surađivali i zahvalni smo na tome. Ja sam doista uvjeren da je ovaj program dobar, a siguran sam da će i e, povjerenik e, odraditi dobro svoj posao, da ćemo održati dobar dijalog sa odborom Buđi i sa parlamentom E, dakle, tu se radi o suradnji poreznih vlasti i prije svega o razmjeni informacija. Ta suradnja je vrlo važna kako bismo se bolje borili protiv utaje poreza i neplaćanja poreza. A moj klub je predložio nekoliko amandmana vezano uz ovaj tekst E, primjerice treba uzeti u obzir i ravnopravnost spolova, e, prije svega kada imamo na umu ciljeve Ujedinjenih naroda. Što se tiče samog programa Fiskalis, e, on treba biti usklađen sa drugim mjerama i ciljevima Europske unije, primjerice program za jedinstveno tržište sa strukturnim fondovima i treba postići troškovnu učinkovitost. 300 milijuna eura je predviđeno bilo predviđeno do 2018. Mislim da se Europska komisija tu može još malo više potruditi. Ovaj usvojeni tekst koji je usvojen na odboru ćemo, nadamo se, i dobiti podršku sutra na plenarnom zasjedanju i onda ćemo na kraju imati program koji će olakšati rad poreznih vlasti kako bi oni mogli najbolje provoditi svoju politiku i kako bi što bolje mogle surađivati i ta, na taj način ćemo pomoći i poreznicima. Isto tako, Europska komisija treba biti u dijalogu sa državama članicama i nadamo se da će ova pomoć u suradnji biti vrlo važna jer moramo postići konsenzus i na vijeću ali i unutar Europske unije, unutar monetarne unije i stoga bi Europska komisija to trebala poduprijeti. Puno hvala. A sada Riječ imaju klubovi i prvo u ime EPP-a na minutu gospodin Stolojan. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, o Hvala, gospodine predsjedniče. Ja ću sutra glasovati za program Fiskalis, jer to je jedini program koji je doista izravno usmjeren na pružanje pomoći poreznih vlasti u državama članicama. Dakle, to je program koji pruža pomoć kada je riječ o izgradnji infrastrukture za razmjenu informacija između poreznih vlasti vezano uz prihode, a isto tako radi se i o programu koji je vrlo uspješan jer on je uspio objediniti najbolje stručnjake kako bi oni razmijenili najbolje prakse. A ono što mi se posebno sviđa u okviru ovog programa je da je to otvoren program i za stručnjake iz e, zemalja kandidata i trećih i otvoren je i prema trećim zemljama. Dakle, to je vrlo koristan instrument ako se doista želimo boriti protiv utaje poreza. I Također trebamo razmjenjivati iskustva sa stručnjacima iz trećih zemalja. Ovaj program je do sada bio uspješno primjenjivan, nije bilo nikakvih incidenata ili problema, tako da ću ga ja i dalje podupirati. Puno hvala, a sada u ime SND-a riječ ima gospodin Baje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj program Fiskalis će omogućiti da do 2027. godine ojačamo suradnju između država članica na području oporezivanja. Imali smo različitosti u okviru poreznih e, sustava i u tom smislu je izuzetno važno smisliti program koji omogućuje razmjenu informacija između država članica kako bi se bolje borili protiv poreznih utaja i prijevara. Imamo prije svega sredstva koja su posvećena poboljšanju informatičkog dijela, no isto tako e, ustanovljavanje mreže koje će omogućiti e, upravama razmjenu informacija na siguran način. U okviru SND mi smo ponosni što smo mogli isto tako uključiti ovaj, e, ovo izvješće i isto tako treninge koje se tiču veće razmjene informacija između uprava, borba protiv pranja novca, utaje, porezne utaje i prijevara i e, time ćemo doći do prave, prave porezne pravde. Zahvaljujemo izvjestitelju na izvrsno obavljenom poslu. Hvala. Puno hvala. A sada u ime ECR-a gospodin Pake imate jednu minutu. Fiskalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling, voor Dakle, tu se prije svega radi o razmjeni informacija između 30 poreznih vlasti i dobroj suradnji. To je vrlo važno za Europsku uniju, ali i za Flandriju. Fiskalis je Erasmus kada govorimo o poreznicima i njihovoj suradnji. Dakle, ovaj program teče još do 2020. i u ovom predlogu radi se o idućoj fazi, dakle do 2027. i mi ga podupiremo. No, u predlogu Europske komisije se spominje i proračun e, i povećanje proračuna za 22%. A Europski parlament želi još dodati 11%. E, Osim toga, prioriteti u ovom tekstu su definitivno nešto što dolazi iz lijevog smjera, a to ne možemo podupriti. Dakle, prevelika je koncentracija na zemlje trećeg svijeta. To nije održivo, to je neizvedivo. Dakle, treba isto tako smanjiti administrativno opterećenje. Mi se nadamo da će se taj tekst dodatno poboljšati u pregovorima sa vijećem. Puno hvala, a sada imamo Sada smo čuli klubove. E, idući govornik je gospodin Rozati na jednu i pol minutu. Hvala. Jedan od glavnih prioriteta ovog parlamenta u ovom mandatu koji sada završava je borba protiv porezne prevare, izbjegavanja poreza i e, poreznog izbjegavanja. Ali ono što možemo primijetiti u radu brojnih odbora je da suradnja između nacionalnih poreznih službi nije uvijek na visini zadatka da bi ta borba bila uspješna i upravo zato pozdravljam uh, program Fiskalis i izvješće Fiskalis i želim uh, čestitati Svenu Gigoldu koji nažalost nije s nama, ali i gospođi Scott Kato uh, na doprinosu, ovom važnom doprinosu i želim reći da bez tehničkog programa koji bi dao potporu nacionalnim tijelima u razmjeni informacija dobrih praksi i provedbi eh, učinkovitih IT tehnologija, borba protiv eh, zlouporabe, porezne zlouporabe ne bi bila uspješna. Stoga u velikoj mjeri podupiram ovaj program i eh, želim također da se financiranje poveća na 300 milijuna eura mislim da je to goli minimum kako bi ovaj program postao učinkovit. Sjetimo se koje sve prednosti možemo dobiti iz toga. Milijarda eura gubi se zbog poreznog izbjegavanja. To nije velika cijena da bismo vratili taj novac u kofre, u proračune zemalja članica. Dakle, to je program koji svakako zaslužuje potporu i ja bih bio za da naš politički klub podupra ovaj program. Puno hvala. A sada gospodin Van den Kendelare na minutu i pol, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. 7 milijardi eura se gubi svake godine zbog poreznih prijevara. A u državama članicama postoje vrlo komplicirane konstrukcije koje dovode do toga da nastaju porezne oaze. Dakle, potrebno su nam prekogranični sustavi, a moramo pripaziti da se oni ne zlorabe. E, ovaj problem postaje sve veći. Dakle, globalizacija i digitalizacija dovode do toga da se ukidaju granice, i poduzećima je puno lakše otvarati podružnice u drugim dijelovima svijeta, no porezne vlasti i dalje rade kao da se nalaze na otoku. E, prihodi malih i srednjih poduzeća ostaju na državnim granicama, ali kada govorimo o multinacionalkama, tu je vrlo teško kontrolirati koliko koliki su im prihodi. Zato su vrlo važna suradnja na europskoj razini i uvjereni smo da porezne vlasti raspolažu mnogim informacijama koje će nam biti vrlo korisne i stoga mi moramo te porezne vlasti maknuti iz njihove izolacije, izgraditi mostove između različitih poreznih otoka jer samo tako možemo prekogranično suzbijati porezne utaje. Mi ćemo to učiniti pomoću ovog programa Fiskalis 2020 i sve to će dovesti do toga da ćemo imati veće prihode i stoga su nam potrebne i bolje kontrole. Puno hvala. A sada su svi prijavljeni govornici dobili riječ, toga slijedi e, spontano javljanje za riječ. E, gospodin Marijas je zatražio riječ, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče porezne utaje i porezne prijevare. To je dakle naša točka dnevnog reda o kojoj sada govorimo. Dakle, svake godine se gube milijarde eura i postoje sustavi koje mi poznajemo koji se koriste u zlouporabi poreznim utajama, ali Europska unija uvijek kaska za prevarantima. Dakle, Mm, postoje popis valčani, ali tu nismo nikad vidjeli nikakve važne rezultate. Zatim javljale su, javljali su se neki tračevi iz Luksemburga i tako dalje, ali ništa se nije dogodilo. Dakle, zakonodavstvo je potrebno izmijeniti. Multinacionalke moraju tamo plaćati porez gdje ostvaraju prihode, odnosno dobit. I moramo zatvoriti sve zakonske rupe ovaj program Fiskalis potrebno je provesti, potrebno je razmeniti najbolje prakse i poduzeti sve mjere kako bismo suzbili prevare. Ali ono što je najvažnije, moramo izmijeniti zakone, jer zakoni su trenutačni takvi da omogućuju takve zakonske rupe. Hvala. Time smo došli do kraja spontanog javljanja za riječ i sada bih dao još jednom riječ povjereniku Oettingeru. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, dopustite da zaključim da e, ovdje postoji dosta velik konsenzus u ovome domu kada je riječ o radu izvjestitelja gospodina Gigolda, ali i vezano uz prijedlog Europske komisije da se program Fiskalis nastavi, jer do sada smo stekli samo dobra iskustva u okviru ovog programa i dalje ćemo ga u budućnosti koristiti na najbolji mogući način. Vi ste spomenuli predlog Europske komisije. Dakle, mi e, predlažemo za idućih sedam godina 270 milijuna eura. Smatramo da je taj iznos dostatan. Naravno, uvijek je moguće potrošiti više novca, E, prije svega kada govorimo o nabavi softvera, informacijskih tehnologija i tako dalje, ali mislim da je ovo jedan sada fiksni iznos, e, neće biti nikakvih rezova, e, smanjivanja kako bi bila što bolja suradnja između poreznih vlasti i to na europskoj i nacionalnoj razini. Puno hvala na vašoj širokoj potpori. Hvala gospodinu povjereniku. A sada ima riječ gospođa Scott Kato na dvije minute u ime izvjestitelja gospodina Gigolda. Hvala gospodine predsjedniče. Da, imamo isto tako problema koliko sam shvatila sa korištenjem ovog e, postupka u okviru članka 162. Imamo slab napretak i mislim da postoji isto tako manjak povjerenja između građana koje predstavljamo i Europske unije. Kako bismo to povjerenje vratili, onda moramo osigurati i da oni koji trebaju platiti porez to i na naprave. Zahvaljujemo e, na po, zahvaljujem na pohvalama. Ja ću u svakom slučaju svenu to prenijeti. Želim svim kolegama zahvaliti na jako dobroj podršci i radu uh, u svim uh, klubovima. Nadam se da ćemo tijekom glasovanja sutra dobiti također istu podršku. Kao što smo, a isto tako da ćemo moći započeti i međuinstitucionalno pregovore sljedeći tjedan. Evo sve ću to prenijeti uh, Svenu. Hvala. Time smo završili ovu raspravu, a glasovanje će se održati sutra. Iduća točka dnevnog reda je izvješće Bodil Valero, uspostava programa prava i vrijednosti. Sada dajem riječ gospođi Valero na četiri minute. Izvolite. Hvala. Dopustite da se prvo zahvalim izvjestitelju u Sjeni. Mi smo surađivali sa mnogim organizacijama, službenicima, asistentima. Svima njima se želim zahvaliti na dobroj suradnji. Živimo u teškim vremenima ovdje u Europi i mi se moramo pridržavati sada vlastitih načela i pravila. Dakle, radi se o slobodi mišljenja, slobodi tiska, zaštiti manjina. I u demokraciji se moraju poštivati temeljna prava i vladavina prava, jer inače se ne možemo nazivati demokracijom. Ako imamo pravosuđe koje nije neovisno, onda se ono ne može nazivati pravosuđem. Jako je važno da se možemo osloniti na funkcionirajuće pravosuđe. Pavel Adamovića, eh, Adamović iz Gdanska je napadnut i ubijen. Dakle, svjedočimo tome da se demokracija nalazi pred velikim izazovima. Puno je nasilja. On je napadnut zbog svojih stavova o izbjeglicama između ostaloga. Zatim e, neprestano čujemo optužbe za korupciju u Bugarskoj, Rumunjskoj, na Malti. Zatim tu je i Orban koji želi ograničiti slobodu kretanja. E, postoje i optužbe za korupciju, kao što sam već rekla, smanjuju se prava nacionalnih manjina i ne poštuju se ljudska prava. Sve to su problemi s kojima se danas Europska unija suočava. Ministar pravosuđa Magdajusi ovdje je također izrazio kritiku. Dakle, dugačak je popis takvih primjera i stoga nam je potreban jak program prava i vrijednosti. 2018 je predloženo da se takav program provede prije svega u Europskoj uniji na njezinim granicama pozdravljamo prijedlog Europske komisije, ali ne možemo prihvatiti da nisu uključena sva područja u ovaj program, a i sredstva su nedostatna. Stoga zahtjevamo da se povećaju financijska sredstva i da uključimo dodatna područja. Vrlo je to važno za suživot Također moramo uključiti i organizacije, temeljne organizacije, demokracija, vladavina prava, nediskriminacija, rodna ravnopravnost. Sve to su vrlo važne natuknice koje trebamo uključiti kako bismo se zajedno borili protiv kriminala i nasilja. Radi se o tome da nam je potrebno više sredstava kako bismo mogli uspostaviti ovaj e, program koji štiti civilno društvo i uključuje ga. To je potrebno kako bismo se mogli uhvatiti u koštac zajedno sa problemima, a Europska komisija bi trebala ovdje uključiti neke druge programe, primjerice trebala bi povećati sredstva kao što smo mi zahtjevali, kako bismo mogli braniti zajedničke vrijednosti. U članku drugog u članku drugom povelja o temeljnim pravima stoji da sloboda, demokracija, ljudska prava, da sve to treba štititi, a isto tako treba štititi i manjine. To je vrlo važno za suživot u našem društvu kako bi vladala tolerantnost, solidarnost, ravnopravnost i kako se nitko ne bi, kako nitko ne bi bio izložen diskriminaciji. Dakle, to je osnova za ovaj novi program. Hvala. Iduća govornica je gospođa Pitikajnen u ime odbora FEM. No, vidim da nije ovdje. Stoga riječ ima gospođa Guillaume iz Odbora za kulturu i obrazovanje. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. U Europskoj uniji imamo znači euroskeptike, isto tako nacionaliste i svi oni koji promiču netolerantnost susrećemo sve više i više s tim u Europskoj uniji kako bismo ojačali povjerenje i razumijevanje moramo ovaj program također pove, e, obskrbiti i proračunom na visini ambicioznosti. Imamo znači taj e, program koji je okupio dva programa prava i jednakosti i građanstvo e, te Europe za građana. Imamo također e, Također i 500 milijuna, uključujući pod program uključenje i djelovanje građanja, to će omogućiti također i promociju zajedničkog pripadanja e, zajedničkoj Europi. To je jako važno za budućnost Europe. Vijeće može e, računati na parlament kako bismo e, financirali projekte koje vode prije svega građani, bratimljenja gradova i tako dalje. Sve je to jako važno u svjetlu promicanja e, raznolikosti. Hvala gospođi potpredsjednici, gospođi Gijoma. Sada u ime komisije povjerenica gospođa Jurova, izvolite. E, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, da, Evropska unija se suočava sa ekstremizmom, e, i radikalizmom. Ovdje moramo u svakom slučaju promovirati prava jednakosti evropske vrijednosti. Zbog toga je... E, E, Europska komisija predložila novi fond za prava i vrijednosti. Glavni cilj je e, podržavanje otvorenog i demokratskog društva. To je, imamo različite e, programe koji su dio tog fonda Radi se znači o mandatu za buduće pregovore i ovdje Europski parlament treba pokazati svoju eh, podršku eh, temeljnim e, vrijednostima Europske unije. Mi prepoznajemo tu ambicioznost i podržavamo ju. Imamo ključne aktivnosti što se tiče promocije rodne jednakosti, e, borba protiv diskriminacija, promicanje prava djeteta, te također borba protiv e, rasizma i tako dalje. Također ćemo imati i nastavljanje usmješnih e, djelovanja na području bratimljenja, gradovanja, projekata nevladinih udruga. To će sve omogućiti građanima da se angažiraju za e, tolerantniju Europu u budućnosti. Također ćemo promicati aktivno sudjelovanje u izgradnji još demokratske unije te promicanju temeljnih e, vrijednosti komisija e, zahvaljuje na onome što je rekao Europski parlament vezano uz promicanje vrijednosti i prava. Uloga je e, prepoznata na najvišoj razini. Imamo isto tako i glavni cilj e, vezano uz podršku nevladinim organizacijama. Njihova uloga je ključna. No isto tako ovaj program prava i vrijednosti će nastaviti financiranje različitih korisnika nevladinih e, društva, e, udruga, udruga civilnog društva, mreža javnih uprava na lokalnoj i regionalnoj razini, akademskih dionika, muzeja i tako dalje tu trebamo postići ravnotežu kako bismo poštivali raznolikost ovog programa i uključenih politika. Program prava i vrijednosti je povezan i sa programom e, pravosuđa. Komisija je to osmislila na način kako bi se jasno definiralo područje primjene, prava i obveze. To je ključ naših budućih razgovora i rasprava. Da, slažem se s tim da treba biti više sredstava, nikad nema dovoljno novaca, imamo pregovore vezano uz proračun i isto tako tu ćemo morati riješiti tu realnost manje novaca za više prioriteta, no ja sam opisala glavne ciljeve, mislimo da to možemo kombinirati ostvarenje tih ciljeva sa e, sredstvima e, koje su uključene u Europski socijalni fond, imat ćemo i također sredstva dodjelanja za socijalno uključenje. Vjerojatno ćemo moći isto tako e, koristiti određena sredstva iz e, obzora 2020. godine i također nekih drugih programa i tu ćemo možda moći uključiti ove ciljeve koje smo definirali u, u ovim e, u ovom programu. Mislim da čak i sa manje sredstava možemo napraviti puno posla. Hvala, hvala povjeren nici A sada za e, odbor Juri, gospođa Kaufman, jedna minuta, izvolite. Ne vidim gospođu Kaufan koja je trebala e, uzeti riječ u ime odbora Juri. Ako dođe, Onda će uzeti riječ, a sada politički klubovi u ime EPP-a. Riječ ima gospodin Boni, e, jedna minuta 30 sekundi. Mm, gospodine predsjedniče, gospođo povjernice, za ovaj program prava i vrijednosti uspjeli smo u prijedlogu parlamenta dobiti e, tri puta više e, sredstava, skoro dve milijarde eura. Imamo znači ovaj 800, e, znači milijuna eura za organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini, a Također imamo i mogućnost pomaganje svakodnevnih aktivnosti organizacija vezano uz transparentnost računovodstva. Također imamo i definiranje kontaktnih točaka u državama članicama, a najvažnija je ovdje transparentnost i nepristranost. E, neki neće moći e, spriječiti e, E, isplatu sredstava iz europskog proračuna direktno E, organizacijama civilnog društva. Znači ovdje također imamo i dodatnih 5% e, za civilno društvo tamo gdje imamo dovođenje u pitanje određenih vrijednosti, temeljnih vrijednosti. Demokracija je sudjelovanje građana. E, kako bismo poduzeli odluke moramo se služiti prije svega vladavinom prava. To je temelj demokratskog društva. To će nam omogućiti jačanje civilnog društva. Ono mora biti neovisno i jako. To je jedini odgovor na prijetnje preuzimanja aktivnosti e, civilnog društva strane država. To isto tako ide u smjeru totalitarizma. Hvala, dragi kolega. Sada u ime SND-a dajem riječ gospođi Kijenge. Jedna minuta 30, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, da, investiranje u prava i vrijednosti Europske unije u građane. Civilno društvo znači e, ulaganje u socijalnu pravdu i uključenje. To znači promocija e, tog načela građanstva uključenja u društvo. To znači isto tako i osmišljavanje instrumenata, dodatnih instrumenta kako bismo mogli voditi našu borbu protiv rasizma, ksenofobije, nasilja nad ženama, ekstremizma i tako dalje. Mi promičemo prije svega uključeno društvo i otvoreno društvo. Danas nam je više nego prije potrebno e, sredstava za borbu protiv diskriminacija. Klima u e, politici je sve nasilnija. Govorimo e, osjetljivim, prije svega osjetljivim dijelovima e, našeg društva. Znači, sve to se ne može samo od sebe financirati, zbog toga predlažemo zbilja e, dosta veliko povećanje proračuna u okviru ovog programa. To će omogućiti e, organizacijama civilnog društva da provode aktivnosti koje će promicati znači otvoreno društvo, demokratsko društvo, ulagati u budućnost mladi, osmišljavanje instrumenata koji su e, znači u srcu e, projekata izgradnje Europske unije. Hvala. Sada za ECR gospodin Jurek, jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolega, europske vrijednosti su one o kojima je govorio gospodin Boni. A kad govorimo o pit, rodnim pitanjima, seksualne orijentacije, netolerantnost, ksenofobija, rasizam, sve su to pitanja važna za društvo. No, isto tako moramo imati na umu i to povećanje mržnje prema kršćanima. O tome smo govorili o, e, kad smo govorili o izvještaju o temeljnim pravima, godišnjem izvještaju o temeljnim e, pravima, e, stavak 28, stavak 11. Ovdje govorimo o muslimanima, ali zašto ne govorimo o mržnji prema kršćanima, zašto ne govorimo o preziru prema kršćanskim kim korijenima Europske unije. U ovom programu ima jedan e, snažan instrument koji želi pretvoriti Europsku uniju e, u veliku demokraciju, neliberalnu e, demokraciju. Ovo je konstatacija što se događa sada ovdje u Europskoj uniji. E Hvala. A sada e, gospodin Lenčini u ime e NF-a. Hvala gospodine predsjedniče. Tu se radi o vrlo važnim ciljevima kao poticanju vladavine prava, ljudskog dostojanstva. Sve su to vrlo plemenite ideje, no velika je dvoznačnost kao i često u Europskoj uniji. Dakle, to su proturječja koja često susrećemo i zadnjih nekoliko mjeseci smo vidjeli puno više proturječja nego inače. A kada pogledate detalje moramo reći da Europa, kao što sam rekao, se sve više prodaje onome onoj nevladinoj organizaciji koja više nudi, a ravnopravnost očito gledo nije tako bitna, ali bi se inače Europska unija sama pobrinula za to. Dakle, nevladine organizacije dobivaju financijske potpore, a one su pokazale zadnjih nekoliko mjeseci koliko su arogantne. Zadnji slučaj Open Arms je pokazao koliko je vlastitih interesa nevladinih organizacija Dakle, dovodimo do nekih moralno vrlo opasnih situacija. Puno hvala, a sada gospodin Šošnjerc ima na jednu minutu riječ, izvolite. U ovoj direktivi govorite o vrijednostima. Ne možemo govoriti o slobodi, o jednakosti, jer sloboda E, ide on kraj jednakosti. Svi nemaju iste mogućnosti raditi, a kad govorimo o vrijednostima, to je isto tako uzrok e, jednakosti, želite li jednakost ili ne. Te dvije stvari ne možemo mijenjati. Ako želite slobodu izražavanja, jučer ste glasali za proširenje sankcija e, u okviru određenog izražavanja mišljenja ovdje u parlamentu. Želite li e, slobodu izražavanja ili ne govorite o demokraciji? no sve manje osoba ovdje su spreme prihvatiti pitanja s moje strane. To je, je li to vaša demokracija? Zahvaljujem. A sada gospođa Kudrička na minutu i pol. Gospodine predsjedniče, prije nekoliko godina nitko ne bi mogao zamisliti da bi se trebalo braniti temeljne vrijednosti u okviru Europske unije, no danas sve više e, e, država e, ne osigurava podjelu vlasti. Prijedlog komisije nije dovoljno E, ambiciozan i ne uzima u obzir nove prijetnje. Parlament je to želio revidirati. Ovaj proračun nije previše za ciljeve koji su nam važni. Program u ovom sadašnjem obliku je e, koristan instrument podrške vladavine prava. Imamo taj članak 7 koji bi se trebao u ovom trenutku u tom slučaju koristiti. No ovdje imamo i taj preventivni karakter program se treba primjenjivati na automatski način, a trebamo imati na umu da je civilno društvo prvo, prvi jamac demokracije. Ako civilno društvo e, ne reagira u Poljskoj, da nije reagiralo, onda bismo zbilja imali tešku situaciju tamo. Trebamo to napraviti za zajedničke vrijednosti i Uniju. Zahvaljujem gospođi Kudrički, a sada riječ na minutu i polima gospodin Lopez Aguilar, izvolite. Puno hvala predsjedniče Castaldo. Gospođo Jurova, vi ste rekli da se dovodi u pitanje Europska unija kao nikada prije, a i njezine vrijednosti, no istovremeno E, se radi i o antieuropskom ponašanju koji se sve više širi Europom. Vrlo je važno da Europski parlament podupre ovaj instrument na način da podupre europske vrijednosti. Dakle, radi se o temeljnim vrijednostima i o civilnom društvu. Civilno društvo se treba uključiti i izboriti se za idealnu Europu, a toga moramo imati u višegodišnjem financijskom okviru sredstva za to kako bi mogli odaslati jednu jasnu poruku. Mi želimo poduprijeti Europsku uniju, to smo čuli i jutros od španjolskog e, premijera. Dakle, europljani moraju štititi svoju Europu. Europa se mora obraniti, svi mi se moramo obraniti pred neprijateljem i ne postoje žrtveni, ne postoji žrtveno ja, janje, dakle, e, a to nisu sigurno migranti. Moramo se štititi od ksenofobije, to je naš pravi neprijatelj, e, od govora mržnje, od e, laži. Sve to trebamo suzbiti. A ovaj europski instrument podupire Europski parlament. Puno hvala. Hvala. A sada gospodin Fokt na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je jedan jak program za prava i vrijednosti. Ali to istovremeno znači i da se on mora provesti u praksi u svim državama članicama. Ja bih naveo jedan aktualni primjer Naime, radi se o jednom e, čovjeku koji je dobio zatvorsku kaznu 12 godina zbog izražavanja svojeg mišljenja. 2015. E, mu je amputirana lijeva noga, a sada u studenom mu je amputirana i druga noga. A do 10. siječnja ove godine on je bio na rehabilitaciji u jednoj klinici u Brandenburgu u Njemačkoj. Tamo nije mogao spavati zato što e, su stalno bila otvorena vrata njegove bolničke sobe, pa stoga nije mogao spavati i on se požalio na to, a njegova žalba je dovela do toga da je voditeljica zatvora u kojem se on nalazio dopustila da se zatvore vrata, ali je zato privezala tog zatvorenika lisicama za krevet pa mu je stoga bilo onemogućeno da samostalno ode na WC i tako dalje. I mislim da to e, nisu temeljne vrijednosti i prava. Puno hvala gospodine Fogt. Imate plavi karton, želite li ga prihvatiti? Gospodin Epitidedeos vas želi nešto pitati. Želite li prihvatiti njegovo pitanje? Da. Izvolite. Kolega, želim vam se zahvaliti na tome da ste prihvatili moje pitanje. Naime, taj slučaj koji ste sada naveli iz Brandenburga, to je slučaj koji nije u skladu s našom kulturom i našim dostojanstvom. Da li je taj slučaj poznat u Njemačkoj i što Njemci čine kako bi osigurali prava? Oni šute o tome, dakle u Njemačkoj to nije pojedinačan slučaj, postoji još jedan drugi slučaj gdje je uhićena Ursula Hafenbeck zbog izražavanja svojeg mišljenja i u Njemačkoj je preko tisuću patriota u zatvoru zbog slobodnog izražavanja mišljenja, a mediji uopće ne govore o tome. Imamo sličnu situaciju kao i kod vas u Grčkoj gdje se također zastupnici bacaju u zatvor iako zastupaju nacionalni parlament. Ja mislim da bismo u cijeloj Europi trebali prestati provoditi takve prakse. Puno hvala. A sada dajem riječ gospođi Šojdrovoj na minutu i pol. Izvolite. Hvala. Gospodine Vojt, ne morate šutjeti. E, Europski parlament je važan zato što mi uživamo slobodu u Europskoj uniji. Tu možete pozvati za pravdu za sve kojima je to potrebno. A gospođa Šošnjevca je, je dovodila u pitanje jednakost izgleda da ste to pomiješali sa uniformnošću da ste kršćanin, onda bi znali da je jednakost kvaliteta koju mi moramo težiti na nacionalnoj i na europskoj razini. Program prava i vrijednosti je nešto s čime se slažem. Jednakost za građane je nešto što je dodano e, u našem odboru, a Europa za građane nije dovoljan program, on nije bio građanima dovoljno poznat i u tom smislu mislim da će ovaj program biti izvor za kvalitetne programe za općine, nevladine organizacije, za programe bratimljenja između gradova. E, sve će to omogućiti razmjenu mišljenja. Hvala i sve to podržavam. Hvala gospođa, gospođi Šodrovoj. Imate plavi karton. Gospodin Šošnjerc vas želi nešto pitati. Prihvaćate li njegovo pitanje? Izvolite gospodine Šošnjerc. Jesam li vas ispravno shvatio? Znadete li da postoji razlika između jednakosti i jednakih prava? Jednakih prava i jednakih mogućnosti. Jednako znači da imamo iste načine da to postignemo. To su kontradiktorne ideje jer neki zarađuju manje, neki zarađuju više. Ako želite jednakost, morate nekima oduzeti prihod da to dadete drugome. To je u suprotnosti s našim vrijednostima. Mislim, ja sam poslušala vas kolega i e, slušala kada ste vi govorili i vjerujem da e, jednakost pred pravom i zakonom i jednakost u smislu jednakih prava e, su nešto što vrijedi za sve. I jednakost je važna za sve nas, a također trebamo imati iste mogućnosti da to postignemo. Zahvaljujem gospođi Šodrove. Riječ ide gospođi Vod, minutu i pola. E, program prava i vrijednosti Europske unije danas je neophodan više nego ikada. Temeljne vrijednosti koje stoje u osnovi naše europske demokracije ne smiju se uzimati zdravo za gotovo. Ja često dajem potporu e, projektima koji dolaze s najniže razine u Europskoj uniji, a koji su potrebni da se osiguraju da načela kao što je vladavina prava, pluralizam i tolerancija ne ostanu samo riječi, nego doista dostupne vrijednosti koje jačaju društvo i građanstvo diljem Europe. Danas, nažalost, vidimo eroziju civilnog društva u Mađarskoj gdje se vladavina prava napada i e, kriminalizira se potpora naroda izbjeglicima. Zakonodavstvo o pravosuđu u Poljskoj jednako je zabrinjavajuće. Demokratske vrijednosti moraju se podupirati i moraju ih prije svega podupirati građani. Pozdravljam e, izmjene izvješća koje jačaju demokratsko sudjelovanje projekti na najnižoj razini u društvu jačaju e, europsku demokraciju i demokratske procese i drže na okupu Europsku uniju. Moramo se boriti protiv negativnih i narativa koje nas, razdje, koji nas dijele i zagovarati europska prava i vrijednosti i u Ujedinjenoj kraljevini gdje je Teresa, Teresa May e, se zaklala da će u slučaju Brexita raskinuti sa poveljom o temeljnim pravima. Sram je bilo jer Europska unija svjetionik je za mnoge u diljem svijeta koji žive u represiji i mi moramo taj svjetionik održavati. Hvala. Gospođa Kosta, minutu i pola, izvolite. Hvala predsjedniče. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na odrađenom poslu. Ova tri odbora su odlično surađivali u europskom kontekstu je to vrlo važno. Radi se o tri programa koje se žele spojiti. Želim zahvaliti i gospođi Guillaume. Naime, tu smo se pobrinuli za to da e, se uzme u obzir i građanstvo. Ovaj specifični program treba postati vidljiv. Postoje specifična sredstva E, specifična partnerstva i mnogi projekti ovise o ovome programu i to mora postati jasno u okviru novog programa. Dakle, to je program koji puno toga spaja što treba spojiti. Europska unija građana, to je nešto što ovaj program treba i dalje poticati Već smo rekli da tu postoji jedan povijesni pristup sa jednog stanovišta i isto tako moramo suzbijati rasizam, mržnju u cijeloj Europi i stoga mi želimo da e, se uključi aktivno i građanstvo Dakle, aktivno građanstvo to zahtjeva i Europski parlament. Mi želimo građanske kompetencije. I na koncu želim reći da trebamo uključiti i međureligijski dijalog kako bismo potom svi mogli živjeti zajedno u miru. Puno hvala, a sada slijedi spontano javljanje za riječ. Imamo dva javljanja. Prvo riječ dobiva gospodin Marijas koji je danas doista neumoran. Puno hvala predsjedniče. Oko milijarde eura, milijardu eura se troši za vrijednosti i 370 milijuna za jednakost, 500 milijuna za aktiviranje građana. I to sve s ciljem da pružimo podršku građanima. Mislim da je najbolja podrška građanima u tome da stvorimo uvjete za zapošljavanje odnosno radna mjesta, samo onda možemo govoriti o dostojanstvu. A što se tiče radnih mjesta, komisija je predložila 6 milijardi eura, a činjenica da je 2 milijarde predviđeno za nevladine organizacije Mi e, naravno na taj način želimo e, omogućiti nevladinim organizacijama da te novce potroše uzalud. Dakle, moramo podupirati borbu protiv mržnje usmjerene prema kršćanima. Imali smo 560 napada protiv kršćana prošle godine i mislim da bi to također trebalo uključiti u ovaj projekt, tu temu. Puno hvala, a sada gospodin Epitideos ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Živimo u vremenima u kojima sve države unutar Europske unije imaju financijskih problema. Suočene su sa financijskim poteškoćama i Europska unija se odlučila da se ovaj projekt ipak financira. U izvješću se predlažu milijarde eura kako bi demokracija, ravnopravnost i vladavina prava dobile potporu i kako bi suzbijali sve oblike nasilja. No netko tim mudracima u Europskoj uniji mora reći da je demokracija da je sve to rezultat senzibilizacije i obrazovanja, a ne rezultat akcija. Dakle, ja kao predstavnik grčkog naroda smatram da se ne možemo složiti s time da se taj novac europskih poreznih obveznika uzalud troši. Europska unija je dugo autoritativno nametala mjere grčkom narodu i stoga ja to moram kritizirati i to treba